Eh, eh, zastupnici Juan Carlos eh, Vidal i Ines Kristina Zuber najavili su mi svoje povlačenje s funkcije zastupnika parlamenta 12.1. odnosno 31. siječnja ove godine i parlament utvrđuje da su njihova zastupnička mjesta upražnjena od otičnih datuma i obavješćuje nadležna nacionalna tijela o tome. Pravni odbor je na sjednici 11. siječnja